u vijeću, međutim nemaju stajalište. E, koja će biti pravna osnova ove pravne mjere? Hoće li to biti sloboda poslovnog nastana ili bismo trebali imati kao osnovu usklađivanje poreza? poreznih stopa. E, pravna služba bi se trebala sastati na razini parlamenta i vijeća kako bi se to riješilo. Ako oni budu riješili ovaj problem, onda će se situacija blokirati i moći ćemo napredovati. E, u protivnom, postoji rizik da države članice traže druge razloge za ne usvajanje ovog dokumenta, zato od finskog predsjedništva tražim da učini sve što može kako bi se situacija opet pokrenula. Hvala. Hvala kolegi Pospišilu. Na dvije minute riječ ima kolega Garcia de Blanco. Hvala predsjedniče. Poštovana ministrice, zastupnici velika tvrtka koja radi na europskoj razini djeluje na stabilnom tržištu sa pravnom sigurnošću i velikom stabilnosti. Dakle, takva tvrtka bi trebala barem reći što čini u Europi, kako djeluje, koje transakcije ima, koliko e, ima radnika. I na poduzetničkoj razini e, kojim djelatnostima se bavi. E, ponekad mi ni to ne znamo. Postoji velika netransparentnost. Neke tvrtke objavljuju podatke, ali svaki put kad ih objave, e, digne nam se kosa na glavi. Netflix je prošle godine objavio informacije e, o 1,5 milijardi eura prometa, 5 milijuna profita, rekao je u Španjolskoj e, izjavili su da imaju 3000 eura e, plaćenog poreza. Dakle, to je manje od e, nekih tučana u mom kvartu. To je nepošten model biznisa. Mi trebamo imati održiv model, dovoljne instrumente kako bismo kontrolirali koliko se plaća poreza i da se plaća tamo gdje se vrši djelatnost. Neke tvrtke pa čak i inozemne tvrtke izvan Europske unije na jedinstvenom tržištu ponašaju se onako kako se ponašaju najgore tvrtke koje vade minerale u državama trećih zemalja izjavljuju da imaju samo mali broj radnika koji su zaposleni na određeno. Ali kako možemo dati potporu našoj demokraciji, i našem modelu? Razmislimo o globalnim promjenama. Stanovništvo gleda na vlade. Vlade e, su sve manje sposobne doći u susret zahtjevima građana i tako raste mržnja u odnosu na ovaj sustav i na razne vlade. Ministrice, e, hvala što ste mi dali, što ste me saslušali. Hvala. Gospodin Garikano ima riječ. Gospođo ministrice, mi kao Europski parlament danas tražimo e, vrlo jednostavnu stvar – i mislim da bi to trebalo biti sasvim izvedivo. Želimo transparentnost, želimo znati koliko se poreza plaća i gdje. Ako ne znamo čak ni koji su podaci vezani uz poštivanje fiskalnih propisa u raznim državama članicama sa strane tvrtki, ne možemo riješiti ni jedan problem koji trebamo riješiti kao Europski parlament. Mm, ne radi se samo o pridobivanju povjerenja europskih građana jer ni to nećemo uspjeti učiniti ako ne budemo riješili ovaj problem. Neke tvrtke ne plaćaju poreze, neke vlade njima u tome pomažu. Nedavno smo u parlamentu usvojili rezolucije, nismo počeli sa provedbom jer se o tome uopće ne razgovara unutar vijeća. Moramo taj problem riješiti, to je nešto što predstavlja prioritet kako bismo ponovno pridobili povjerenje europskih građana. Hvala. Hvala gospodinu Garikanu na minutu i pol. Riječ ima gospođa Hautala. Hvala. Gospođo ministrice, vjerujem da ste vi bili prisutni e, sa zelenima kad je e, u finskom programu vlade napisano da će Finska podržati rješenja za borbu protiv poreznih oaza unutar Europske unije i u cijelom svijetu kako bi osigurala da se dobit tvrtki oporezuje na transparentan način. Zahvaljujem vam što ste promijenili politiku i što sada politika može predložiti da se deblokira situacija koja postoji već nekoliko godina. Želim reći da u petak ćete imati mogućnost e, da e, ostvarite to što piše u programu vlade. Europski parlament e, vam je dao povjerenje, molim vas da state, stanete na kraj ovoj blokadi u vijeću. Onim državama članicama koje su još uvijek protiv predloga želim reći da se trebaju sramiti E, sramota je što parlament treba vijeće podsjetiti na to da zaključi čitanje. Dozvolite mi da kažem da budući da je Finska šampion transparentnosti, bilo bi jako važno da objavite ishod e, sa sastanka radne skupine u petak, uključujući imena država članica i njihovo stajalište u ovom jako važnom pitanju. Hvala kolegice Hautala. E, gospodin Ferber. E, gospodine predsjedniče, dragi kolege i kolegice, e, žalosno je da danas imamo ovu raspravu jer vijeće zastupa stajalište koje je problematično. Imamo izvještavanje po zemljama za različite ekonomske subjekte E, i vidimo da nije došlo do propasti svijeta. Transparentnost je dovela do toga da e, poslovni modeli dolaze u pitanje i u bankama. U, posljednjem e, sazivu je parlament zakomplicirao stvari. Imali smo interesa, interese poduzeća na jednoj strani i javnosti s druge strane. strani. To smo trebali uskladiti. E, gospođo predsjednice vijeća, ako uvijek trebamo plenarku da počnete svoju, svoj rad, to je žalosno. E, molim stoga, e, budite strogi sa državama članicama, Pobrinite se e, da se koncentriramo na sadržaje kako bismo doprinijeli tome da ukinemo porezne oaze u Europskoj uniji. Nećemo biti vjerodostojni u OECD ako imamo te porezne ojaze. E, to je vaša odgovornost kao predsjedništva Europske unije. Računamo na vas. Hvala. E, Kolega Velken ima jednu minutu. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, govorili ste o napretku u Europskoj uniji. Ne vidim ih. Već tri godine čekamo na pokretanje e, država članica u, u ovim izvještajima po zemljama. Tražimo napredak, usprkos lak slik, e, usprkos svim skandalima, ne idemo naprijed. E, e, izbjegavanje poreza, plaćanja poreza treba prestati. Imamo pravo na to da znamo da li multinacionalke plaćaju poreze. E, gospodin Beck iz AFD-a je opet htio blokirati daljnji razvoj zakonodavstva Mislim da je krajnje vrijeme, veseli me da se parlament slaže u tome e, kad kažemo vijeće se mora pokrenuti. Moj klub e, to podupire. Gospođa Regner je to naglasila e, i Njemačka to blokira. Stoga ne smijemo ovdje imati nikakvih iluzija. Moramo djelovati. E, SPD je učinio svoju zadaću, moj klub je učinio što treba, e, radite i vi na tome. A sada kolega Kovatik ima jednu minutu. Hvala predsjedniče, gospođo ministrice. Ovaj prijedlog odnosi se na velike globalne kompanije koje trebaju biti transparentne i trebamo, tiče se i također BEPS-a. To nije važno samo za e, porezne uprave, nego i za mala i srednja poduzeća koja se bore protiv ovako velikih tvrtki, a nemaju prednost da se e, da njihove da vlastite poreze plaćaju različitim poreznim jurisdikcijama. Zato je važno da to da se profit oporezuje tamo gdje se i generira E, trebamo veću transparentnost kad se radi o digitalnoj ekonomiji. E, svi se slažu oko toga da trenutno oporezivanje nije spremno za globalnu ekonomiju i zato moramo modernizirati naše sustave kako bi se to odrazilo na njih. E, Europska unija treba razmišljati o agresivnom poreznom planivanju i njegovom rješavanju, ne samo zbog jedinstvenog tržišta, nego i zbog međunarodne razine. Hvala. Hvala lijepa kolege Kovarik. A sada kolega Gigold ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Za mene jedan, jedna od velikih zagodnitki, a i za građane, zašto e, e, e, Europa tolerira porezne oaze koje gutaju naš novac. Skandalozno je da vlade država članica E, e, mogu spriječiti te porezne oaze već godinama, ali ne čine ništa. To nije poštena konkurencija, to nije porezna pravda e, koju kršćanski demokrati liberali i zeleni propovijedaju. Već tri godine imamo prijedlog o transparentnosti objavljivanja E, informacija o porezu. 2017. je naš parlament to izglasao velikom većinom. E, otada to leži u ladicama e, vijeća i upravo države članice koje stoje, upravo države članice stoje na putu blokiranja ovih prijedloga. I e, e, Olaf Scholz je rekao da imamo novac za te mjere. Što, koliko to vrijedi, vidjet ćemo u ovaj petak. Države članice će se sastati i vidjet ćemo hoće li e, se to mišljenje promijeniti, hoćemo li konačno dobiti poreznu pravdu. Trebamo efikasne mjere protiv poreznog dumpinga. Kolega Karas ima jednu minutu. E, dame i gospodo, e, na ovoj raspravi se pokazuje e, ono što je Jean-Claude Juncker je rekao. Znamo što treba činiti, ali blokada je u igra raznih političkih stranaka. Oni tako prodaju našu budućnost. To nije fer, to je ne, neodgovorno i nepravedno. Radi se o tome da e, e, izgradimo jedan transparentni sustav objavljivanja informacija o porezu na dobit. Radi se o e, transparentnosti i poreznoj transparentnosti E, imamo e, izvještavanje po zemljama e, i vidimo da 600 milijuna eura je recimo generirano tamo gdje nema ni jednog namještenika. Evo, to je naša bilanca. Što želimo sakriti? Moramo se boriti za više pravednosti, odgovornosti, za brži tempo, za manje blokada i za veću učinkovitost Europske unije, jer to žele naši sugrađani. Hvala lijepa kolega Karas. E, kolega Fernandez ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Platforma audiovizualnih e, sadržaja o kojem je, koji je govorio kolega ovoga vikenda e, objavila je novi film sa Meryl Streep i Antonijom Baderasom. The Brat je naslov. I govorilo se o taktikama izbjegavanja i neplaćanja poreza koje su se koristile uz e, trikove kao što je premještanje dobiti i eroziju porezne osnovice. Ali to je samo film. Ipak u stvarnosti stvarno postoje tvrtke koje to i rade i ne plaćaju poreze tamo gdje zarađuju novac. Znam da postoje različite vrste oporezivanja u državama članicama, ali poreze treba plaćati. Svi se slažemo oko toga. Ne možemo izbjegavati e, porez. E, financijske institucije već objavljuju informacije vezane uz ove teme i to bez problema. Zato teško shvaćamo kako to nakon tri godine od usvajanja direktiva sa strane Europskog parlamenta vijeće nije uspjelo napredovati u pregovorima. Tužno je vidjeti kako je e, parlament očekivao ovu raspravu čak i samo na razini neformalnog sastanka za pokretanje pregovora. Zato tražim od finske ministrice da pokrene ove pregovore kako bismo došli do rezultata. Hvala. A sada jednu minutu ima kolegica Kalsbro. Herr talman. Hvala, predsjedniče. Transparentnost e, i pravila igre koja su pravedna su temeljni stupovi dobro funkcionirajućeg društva. To je potrebno kako bi jedinstveno tržište funkcioniralo adekvatno. i objavljivanje ovih podataka ojačalo bi transparentnost tvrtki i povjerenje građana u ovaj sustav. Izbjegavanje plaćanja poreza, agresivno porezno planiranje e, podriva povjerenje, smanjuje konkurentnost i pogađa one koji se ponašaju prema pravilima. To je negativno za mala i srednja poduzeća. Zato je jako važno raditi na zdravoj transparentnosti jer to predstavlja stup dobrobiti demokracije i to dugoročno. Moramo građanima Europske unije pokazati da Europska unija može rješavati ove probleme, zato je došao trenutak da se ovakve odredbe donesu kako bi one bile jasne i pravedne u korist MSP-ova na cijelom ujedinjenom tržištu. Sada kolegica Tusa ima jednu minutu. Hvala dragi kolege i kolegice, neće biti pravde u Europi bez fiskalne pravde. Utaja poreza je o, društveni otrov. Milijarde eura e, nestaju iz Europske e, unije E, taj novac bismo mogli e, utrošiti na zdravstvenu skrb, to bi pokrilo sve troškove. E, evo, možemo se boriti i protiv klimatskih promjena tim novcem E, neprozirnost e, u plaćanju poreza omogućava i terorizam i kriminalitet. Moramo se boriti protiv tih organizacija, protiv njihovih napada na naše resurse. Dosta je, vrijeme je da e, države članice učine odlučne korake prema pravednosti i pravdi. Hvala. Hvala lijepa kolegice Tusa. Kolega Belka se javio za riječ u slobodnom javljanju za riječ. Hvala. Toliko je već rečeno da želim dodati samo jedno. Pitanje o kojem danas raspravljamo je mnogo važnije u odnosu na transparentnost tržišta, konkurentnost, ekonomiju općenito. Radi se o ponovnom dobivanju povjerenja naših građana. Istini za volju, u kampanji za izbore za Europski parlament mi smo svi se zalagali za to da se ovo pitanje konačno riješi. Ono je na čekanju od 2017. godine kad smo to izglasali. Dozvolite mi da samo kažem kako dok sada prodikujemo o transparentnosti u porazivanju Ruskoj uniji, mi smo daleko od toga. E, vijeće je blokirao ovaj dokument. Tri ili više predsjedništva u prošlosti su blokirale ovaj, su blokirale ovaj dosje. Pozivam zato finsko predsjedništvo i želim reći vi možete biti pravi predvodnik eh, velikih promjena u vijeću i u eh, položaju Europske unije u odnosu na ovaj dosje. Eh, moramo činiti ono što prodikujemo. Hvala lijepa kolega Belka. Ovime je ova rasprava zaključena. Gospođa Tupurajnen ima sada riječ. gospodine predsjedniče. Poštovani zastupnici, dame i gospodo. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Zahvaljujem na vašim intervencijama. Zapisala sam vaše zabrinutosti i svakako ću obavijestiti kolege u vijeći o tome. Dozvolite mi da nešto kažem na samom kraju. Što se tiče e, transparentnosti i oporezivanja Europske unije, e, automatska razmjena informacija među državama članicama i njihovim e, poreznim upravama na temelju direktive o administrativnoj suradnji, to je prošireno u pet navrata. Na primjer, od 2018. porezne uprave sada imaju pristup izvješćivanju država po u vezi s nekim financijskim e, informacijama nekih financijskih organizacija. To je dobro. Drugo, od 2020. informacije o potencijalnom agresivnom prekograničnom aranžmanu bit će potrebne e, i one će se trebati proslijediti poreznim upravama što je isto dobro. Ipak želim podcrtati to da finsko predsjedništvo želi ovaj dosje e, zaključiti i zato radi na tomu. Budite sigurni da imamo isti interes u e, napredovanju u pogledu ovog dosije i to što prije. Mi kao predsjedništvo odlučni smo u toj namjeri i želimo napredovati što prije. Istovremeno, kao što je već rečeno, ja ću vas osobno obavještavati o e, onome što se događa s ovim dosije u vijeću. Hvala vam na ovoj raspravi koja se održala u pravom trenutku. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa, e, gospođo ministrice Tuporajnen. Ovim je raprava zaključena. E, imamo amandmane od šest klubova. Time je rasprava zaključena, a glasanje je u četvrtak. Sljedeći e, sjednica je sutra od 9 do 14, ist od 15 do 23 sata. E, dnevni red je objavljen na web sajtu Europskog parlamenta. Želim svima laku noć i e, dobar tek na onima koji još nisu večerali. Ovime je sjednica zaključena.